Trenutak tišine, nastavljamo s radom. Članak 191 poslovnika propisuje da koristimo tajno glasanje. Primili smo prijedlog da glasamo tajno e, sa ubacivanjem listića u glasačke kutije, ali to ne stoji u pravilniku i zato sam predložio, a većina je prihvatila, da glasujemo elektroničkim putem. U članku 191 našeg poslovnika stoji kako se glasa tajnim glasanjem. Dakle, sada idemo glasati u trećem krugu elektroničkim putem. Molim kolege da stave svoje glasačke karte u e, stroj. Mi ćemo sada isprobati sustav budući da je ovo prvo zasjedanje u novom sazivu. Pa molim da se sustav pokrene. Vi ćete vidjeti popis od pet imena i onda možete sa kursorom e, odabrati kandidata. Dakle, pritiskanjem plavog gumba na dnu ekrana ili možete koristiti E, ove gumbe na desnoj strani vaših aparata trebala bi se pojaviti zvijezdica kraj imena, a broj mjesta koja treba popuniti će se smanjiti za jedan i da bi se poštivala tajnost glasanja vi ćete pomaknuti e, cursor kako se ne bi vidjela zvijezdica. A sada ovo testiranje otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Da vidimo rezultat.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 Dakle, ovo su sve dobro poznata imena. Dakle, jasno je da sustav funkcionira, pa u ovom trenutku ćemo doista glasati. Na ekranima ćete vidjeti imena preostala tri kandidata. možete kursor pomaknuti na odabrano ime na ekranu. Otvaram glasanje. Tato tutti. Jeste li svi glasali? Jeste li svi glasali? Jeste li svi glasali? Facciamo la gentilezza anche di aspettare lei, collega. Pa kolega, mi ćemo pristojni i pričekat ćemo vas. Jesu li svi sada glasali? Zatvaram glasanje. Hanno votato 411 parlamentari. 411 glasova i zaprimljeno nevažeći glasovi 61 350 glasova koji su prihvatljivi. 248 glasova za Kastalda, gospodin krasnodepski dobio je 85 glasova, a gospođa Bizoto 17 glasova. Čestitke gospodinu Kastaldu. Kad je riječ o izborima za kvestore Europskog parlamenta, predlažem da definiramo rok za podnošenje kandidatura do večeras do 22 sata. Kandidature trebaju biti predane predane u ured e, tajništva e, r 00120 e, to je Open Space ured u zgradi Louise Weiss. Glasovanje će se održati sutra u četvrtak, 4.7. u 9 sati. Sedam, dakle sutra. Sutrašnji dnevni red već je objavljen na E, internetskim stranicama parlamenta i s time zaključujem sjednicu.